everyone, Dobar vam dan svima. Počet ćemo sada sa glasovanjem. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Ako ne želite glasovati stojeći, možete i tako. Ali molim vas e, da pripremite svoje glasačke kartice. Glasovat ćemo uvezano za prvu točku elektroničkim putem, pa vas molim da pripremite svoje glasačke kartice. U redu. Dakle, prvo izvješće vezano je uz praćenje emisije CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Druga tema je prigovor u skladu sa stavljanjem na tržište hrane i hrane za životinje e, proizvedene od genetički modificirane šećerne repe. Glasujemo o prigovoru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim ponovno prigovor u skladu s člankom 106 o maksimalnim razinama rezidua za čitav niz tvari u ili na određenim proizvodima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim glasujemo o usmenom pitanju koje se postavlja komisiji vezano uz provedbu paketa za kružno gospodarstvo, mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Potom glasovat ćemo e, vezano uz e, usmeno pitanje za vijeće, vezano uz istu temu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o još jednom usmenom pitanju koje postavljamo komisiji vezano uz zaštitu unutarnjeg tržišta Europske unije i prava potrošača od negativnih posljedica nezakonite trgovine kućnim ljubimcima. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ista tema, usmeno pitanje koje postavljamo vijeću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o mišljenju na vlastitu inicijativu vezano uz ekološki dizajn. Prvi kompromis tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis dva tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 56 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, e, odbija se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 67, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv,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 Gospodin Gerbrandi, vi glasujete protiv. U redu. Zatvaram glasovanje. Sa gospodinom Gerbrandijem, ali e, unatoč tome usvaja se. Amandman 95. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 103, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 104, tko je za, protiv, provjerit ćemo amandman 104. Otvaram glasovanje. 104. Mr. Gerbrandi, what's your vote? Gospodine Gerbrandi, kako glasujete? Zatvaram glasovanje. Znači, uspjeli ste ovaj puta glasovati, gospodine Gerbrandi. Usvaja se. Čestite, Margaret. i um, ITRES 6 se ne razmatra. Kompromis 9, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 119 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 tko je za, protiv, provjerit ćemo 127. Otvaram glasovanje. And Otvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Možda sam pogrešno vidjela, 129 tko je za, protiv, možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se. 130 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 131 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 132 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 133 i 134 tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 135 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 136 tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 137, tko je 136, provjerit ćemo, otvoran glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se. 137 i 140. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Više se ne usuđujem procijeniti sama. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 138 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 139 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 10 tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. A 147 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I3, 8 tko je za, protiv, provjerit ćemo. I3, 8. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 11 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 30 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo ITRE deset. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. ITRE 11, tko je za? Protiv. Provjerit ćemo ITRE 11. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 tko je za, protiv, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 13 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 194 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 195 tko je za? Protiv? Oprostite, taj se ne razmatra. 196 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 199 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I 19 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Ne, ne, evo, gospodin Gerbrandi je našao karticu. Broj pet za, protiv, suzdržani, usvaja se šest. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se sedam. dvanaest i 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se osam, Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se devet, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo broj devet. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 11 i 14 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 17 koje je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 28. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman 30 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 31 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 32 tko je za? protiv, suzdržani, odbija se 33, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 34, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 35, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 36, tko je za, protiv, provjerit ćemo 36. Zatvaram glasovanje. It is adopted. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39 i 40. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 39 i 40. otvoram glasovanje. Otvoram glasovanje. Usvaja se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se 43 tko je za protiv suzdržani usvaja se 43 tko je za protiv suzdržani usvaja se 44 tko je za protiv suzdržani usvaja se i tre a tko je za protiv suzdržani usvaja se i tre d tko je za protiv suzdržani usvaja se i tre e tko je za protiv suzdržani usvaja se i tre f tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. I to je to. Sada ćemo glasovati elektroničkim putem. E, izvolite, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa. A sada ćemo glasovati o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu. To je izvješće na vlastitu inicijativu. Kompromis broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Zatvaram ga. Usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. 27, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28 za, protiv,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 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne znam kako je točno bilo. 47 za. Usvaja se. 48 za. Protiv. Provjera 48. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje, otvaram glasanje. Us i zatvaram glasanje. Usvaja se. E, izvještaj na vlastitu inicijativu situacija EU ukina odnosi za protiv suzdržani odbija se šest za protiv suzdržani odbija se sedam za protiv suzdržani usvaja se kompromis tri za protiv suzdržani usvaja se Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 e, e, e, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv suzdržani odbija se. 18 za, protiv suzdržani odbija se. 19 za, protiv suzdržani odbija se. 21 za, protiv suzdržani usvaja se. 22 za, protiv suzdržani usvaja se. 23 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za, protiv suzdržani usvaja se. Amendman 31 za, protiv suzdržani usvaja se. 33 za, protiv suzdržani usvaja se. 34 za, protiv suzdržani usvaja se. 35 za, protiv suzdržani usvaja se. 36 za, protiv suzdržani odbija se. 37 za, protiv suzdržani usvaja se. Provjera 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 308 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amendment 40 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se i e, konačno glasanje elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno sada glasamo o budućnosti hrane i poljoprivrede. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo tu previše boja, izgleda. Kompromis 13, tko je za, za, protiv, suzdržani, usvaja se 14, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada 137, amandman, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, provjera 142. Zatvorim glasanje. Odbija se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se 146 za, protiv, suzdržani, provjera 145. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 146 za. Protiv. Provjera 146. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 149 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 151 za. Protiv suzdržani odbija se 152 za, protiv suzdržani odbija se 153 za, protiv provjera 153. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, Ne znam, jeste bili za ili protiv provjera 165. Otvaram glasanje i zatvaram glasanje. 165 provjeravamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 169 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se 173 za, protiv, suzdržani, odbija se 173 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada idemo na 181 za, protiv, suzdržani, provjera. O, oprostite, teško je vidjeti kako ste glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 199 e, za, protiv, 199 za, usvaja se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 za, protiv, suzdržani, odbija se. 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 za, protiv, suzdržani, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani usvaja se 208 za protiv suzdržani odbija se 209 za protiv suzdržani usvaja se 218 e, za protiv suzdržani usvaja se kompromis 21 za protiv suzdržani usvaja se 236 za protiv suzdržani usvaja se

Zatvaram glasanje. Usvaja se. 241 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 23 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 251 e, za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 252 za, protiv suzdržani usvaja se, 253 za, protiv suzdržani usvaja se. 257 za, protiv suzdržani usvaja se, 258 za, protiv suzdržani e, odbija se. 260 za, protiv suzdržani usvaja se 261 za protiv suzdržani usvaja se 263 za protiv suzdržani usvaja se amandman 1 za protiv suzdržani usvaja se 2 za protiv suzdržani usvaja se E, ostatak amandmana 2 otpada, amandman 3 e, suzdržani usvaja se. amandman 5 i 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8 i 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I 11 za? protiv, suzdržani, odbija se. 12 i 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 provjera, 12 i 13. 12 i 13, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14 za. Protiv. Dva, ako ne, e, e, četiri kluba nisu uglasani. Amandman 14 za. Protiv. Suzdržani. ENF abstinira. E, provjerimo. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, Provjera 18. Zatvaram glasanje. Usvaja se 19 za, protiv, provjera 19. Zatvaram glasanje. Usvaja se dvadeset za, protiv, suzdržani. Mhm. E, dvadeset za, usvaja se jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se tri za, protiv, suzdržani usvaja se 24 za protiv suzdržani usvaja se 25 za protiv suzdržani odbija se 26 za protiv suzdržani usvaja se 27 za protiv suzdržani odbija se kompromis provjera 27 Usvaja se. Hvala gospodine Eichhout. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, provjera. 41. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A amandman 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 64 za, protiv suzdržani usvaja se, 66 za, protiv, provjera 66, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis 6 za, protiv suzdržani. Usvaja se Sedam za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Ja sam za. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. je Kompromis 8, oprostite, e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 e, za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 908 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, provjera. 102 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 113 za. Protiv. 113. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 114 e, za. Protiv suzdržani usvaja se. 118 za protiv suzdržani usvaja se 119 za protiv suzdržani e, usvaja se i konačno glasanje elektronički otvaram glasanje Zatvaram glasanje, usvaja se. Hvala vam lijepa. A sada glasamo zajedničke odredbe e, uredba. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, 2, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, da. Jeste li svi glasovali za? 5. 6 ne. Sedam. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Osam. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Deset za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo sad elektroničko glasovanje. Glasovanje je otvoreno za cjelokupno izvješće. Dobro, zatvaramo i usvojeno je. Ko je glasao protiv toga? Dobro, došli smo do kraja glasovanja. Ne znam kako ćete primiti obu vijest. Ovo je kraj glasanja i kraj sastanka. Želim vam svima lijepo popodne. Vidimo se sutra ujutro u devet. Povjerenik Andriju Kajtis nam dolazi. Zakon o hrani. Vrlo zanimljivo.